avant mon adresse de bienvenue prije nego li što uputim dobrodošlicu gvinejskom predsjedniku, moram vas obavijestiti o onome što se dogodilo u Belgiji, u Liježu. Jedan je muškarac ubio dva belgijska policajca i jednog drugog belgijskog građanina. Tog je osoba, tog počinitelja je nakon toga policija ubila. Ne znamo radi li se o terorističkom činu, ali u ovim trenucima stojimo uz kraljevinu Belgiju, uz belgijske građane kao i uz obitelji osoba koje su ubijene danas ujutro u Liježu. Zahvaljujem također i e, predsjednik Gineje koji nam je uputio izjavu sučuti povodom ovih e, tragičnih događaja. Ne znamo radili se o terorističkom činu, ali ponovno još jedanput u Europi došlo je zbog nesvačenog nasilja do mrtvih. Dragi kolege, drago mi je da danas mogu pozdraviti u ovoj vijećnici predsjednika Gvineje Alfu Kondea. Gospodine, vi ste treći predsjednik Afrike koji se dolazi vratiti Europskom parlamentu.